as fine as we are. <clears throat> Very warmly welcome to Brian Simpson, the former chair of the Committee of Transport. And now I continue in German. <laughs> so. Kao prvo, odluka koje smo donijeli danas e, prije podne. Kopije smo podijelili. Ako nemate e, prigovora danas do pola šest, smatrat ćemo ih usvojenima. Zatim slijedi glasovanje o predlogu uredbe o izmjeni uredbe o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi putnicima i nesrećama. Izvjestitelj Mihael Kramer. Sada slijedi glasovanje o tome. Prvo slijedi provjera. Glasovanje otvoreno. Sve je u redu. izgleda jedan glas previše. Znači, još jedan puta glasujemo o ovom sporazumu elektronski. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 32 za, nitko protiv, dvoje suzdržanih, usvaja se. Zatim slijedi glasovanje. A ne. Sada slijedi razmjena gledišta sa Brianom Simpsonom, koji je europski koordinator za morske autoceste. Već smo ga pozdravili. On će nam danas e, dati izvješće o morskim autocestama. Brian, imate riječ na 10 do 15 minuta i radujemo se vašoj prezentaciji. Puno hvala. Ako je Brian Simpson ovdje, onda mora da je sve u redu. U redu. Hvala. Zahvaljujem, Michael, na ljubaznim i toplim riječima dobrodošlice. Dame i gospodo, Danas sam ponosan što vam mogu predstaviti detaljni plan provedbe za autoputeve mora. To je moj prvi radni program e, koji izlaže koncepciju e, budućeg e, plana što će biti pomorska dimenzija mreže TEN-T odbor zna sve o politici mreže TNT, pa stoga neću davati opći uvod u transportnu politiku Europske unije, e, njegovim izazovima i ciljevima. Želim s vama provesti sljedećih 10 do 15 minuta, tako što ću vas provesti kroz ovaj sveobuhvatni dokument koji se u žargonu Europske unije naziva detaljnim planom provedbe. Za početak želim naglasiti koliko je važna politika autoputeva mora za cjelokupnu integraciju transportnih koridora Europske unije. Koncepcija autoputeva mora je opisana u članku 29 uredbe 1315 iz 2014. godine. U skladu s tom uredbom autoputevi mora trebaju pridonijeti postizanju europskog pomorskog transportnog prostora bez barijera. Drugim riječima, to je horizontalna dimenzija transportne politike Europske unije. Jedna važna dimenzija odnosi se na tu dimenziju u politici TNT, jer zahvaljujući pomorskog, pomorskom prijevozu e, ostvarujemo 40% unutarnje trgovine i 45 e, i 75% vanjske trgovine e, to olakšava pritisak na logističke lance i daje je e, i okolišne koristi kao i gospodarske koristi. Ne treba ni spomenuti da pomorski prijevoz igra važnu ulogu u povezivanju unutarnjeg tržišta Europske unije te povezivanju Europske unije i trećih zemalja. U Europi imamo više od 800 e, redovitih roro veza i kontejnerskih usluga. E, oni pristaju više od 400 luka i povezani su sa stotinama luka diljem svijeta. Procjenjuje se da 2014. godine e, luke u Europskoj uniji su e, rukovale sa 3,8 milijarde tona tereta, a veliki dio toga E, je dalje išlo e, ili željeznicom ili kamionima ili e, vodenim putevima. Luke o kojima je riječ, na njih otpada dvije trećine ukupnog prometa u Europskoj uniji. Europske luke su izravno povezane sa preko 800 tisuća poduzeća i generiraju ukupno direktno i indirektno zapošljavanje oko 3 milijuna ljudi. Meni je povjerena uloga europskog koordinatora za autoputeve mora. Neki od vas su možda bili prisutni kada nije dodijeljena ta uloga prije završetka zadnjeg parlamenta. Uredba o TNT predviđa da u roku od dvije godine nakon imenovanja na svoju trenutnu funkciju mora vam izložiti detaljni provedbeni plan za autoputeve e, mora na temelju iskustava i e, događaja vezanih uz pomorski transport Europske unije. Zato sam se našao danas ovdje pred svim svojim prijateljima u Europskom parlamentu. Ovaj dokument je samo početak naš doprinos kao i doprinos e, država članica i dionika iz industrije. Sve je to potrebno da se doradi ovaj dokument i da se e, usavrši plan za autoputeve mora. Nakon konzultacija e, plan će imati jasne i precizne smjernice za budući razvoj politike autoputeva mora. Drugim riječima kako trebaju biti orijentirani budući projekti i koliko sredstava će biti na raspolaganju. O čemu je dakle riječ? E, imamo tri razvojna stupa koja sam ja identificirao kao ključne prioritete. Prvo, prvi stup je okoliš, drugo je integracija pomorskog transporta i logističkog lanca, a treći je sigurnost u pomorskom prometu, upravljanje prometom i e, ljudski čimbenik. Godina 2006. karakterizirana je opširnim konsultacijama među dionicima, državama članicama i vama, zastupnicima u Europskom parlamentu. Organizirana su tri e, sastanka foruma u e, trećem i petom mjesecu e, mi smo na tim sastancima željeli dobiti što više povratnih informacija od dionika o tome e, kakva će biti budućnost i kakav treba biti proračun. Dokument koji vam predstavljam danas e, sadrži rezime svega ovoga, no naglasio bih ono što je najvažnije. Prvi prioritet je okoliš to je jako važno područje i vrijedi e, napomenuti da je brodarska industrija jedina koja ima globalnu uredbu za e, emisije u zraku e, treba biti usklađena i sa zakonodavstvom Međunarodne pomorske organizacije IMO treba pomoći industriji e, da e, poštuje e, sva pravila o emisijama, treba razvijati dalji razvoj korištenja ukapljenog plina i metanola, istraživati druge moguće opcije, tražiti načine da se smanje troškovi skladištenja i logistike za ukapljeni plin, raditi dalje na učinkovitosti goriva i na smanjenje fosilnih govira, goriva kako bi se smanjio e, otisak CO2 Nadalje, potrebni su e, e, sustavi za obradu, e, na primjer, balastnih voda i trebamo, trebamo uzeti u obzir i usputno onečišćenje. Potrebne su bolje prakse kako bi se osigurale bolje razine zaštite a mjere za naknadu i financiranje zelenog e, pomorskog prometa je također važno. Drugi prioritet je integracija pomorskog transporta u logistički lanac. Taj drugi razvojni stup bavi se upravo ovom temom treba pridonijeti učinkovitom e, pomorskom prijevozu E, kako bi se maksimizirali e, pomors, e, maksimizirale operacije pomorskog transporta. Koridori trebaju povezivati brodove i kopnene koridore. Rješenja su brojna i mogu se primijeniti na, i na stranu kopna i na stranu mora. E, treba razviti usluge za upravljanje tijekovima i optimizirati e, sve ukupne tijekove prometa treba e, poboljšati povezanost sa lukama treba podržavati informatičke i komunikacijske tehnologije e, kako bi dionici i luke mogli razmjenjivati informacije putem interoperabilnih sustava e, te treba razviti učinkoviti postupak sa teretom. E, u najudaljenijim regijama program treba podržavati povezanost tih regija e, sa kopnom kako ne bi bile zaboravljene u sveukupnoj e, politici TNT i kako bi se ostvario potencijal otoka, na primjer postavljanjem stanica za punjenje e, LNG gorivom. Treći stup koji obuhvaća i Ljudski element je sljedeći. Trebamo razlikovati razne elemente, sigurnost na moru, sigurnost u luci, upravljanje prometom, osposobljavanje vezano uz e, ljudski element. Detaljni provedbeni plan navodi niz ciljeva koje treba postići zahvaljujući ovom programu. E, treba e, planirati za izvanredne situacije, e, provoditi vježbe u slučaju evakuacije, a ljudski element znači da treba umanjiti rizik vezan uz greške koju ljudi mogu počiniti i e, poticati pomorce da gledaju na stvari holistički i da uzimaju u obzir opći kontekst, to jest da imaju osnovne informacije e, i znanja. Treba ih osposobiti za nove tehnologije, na primjer ukapljeni plin kada je riječ o upravljanjem e, prometom, trebamo razraditi digitalizaciju i informatičke sustave, razraditi platforme za razmjene informaciju, e, povezati sustave orijentirane na kapetane broda sa onima e, na kopnu. Također E, sve to treba financirati iz proračuna programa. Dokument kojim sam vam predao je sveobuhvatan i sadrži niz mogućih akcija na temelju tri stupa koji su identificirani e, obuhvaća niz tema i čitav niz mogućih opcija u sklopu TNT. Sada slijedi proces konzultacija e, koji će mi omogućiti da ograničim e, broj akcija kako bi program bio e, bolje fokusiran. Ući ću u dijalog s Europskim parlamentom, državama članicama i dionicima kako bi doradio najvažnije akcije koje treba financirati iz našeg proračuna. Neka poglavlja ovog dokumenta odnose se na prikupljanje podataka. Želim prikupiti sve moguće podatke e, ključnih luka u Europi e, sa pokazateljima e, uspjeha i vidjeti gdje postoje nedostaci kad je riječ riječ o pridržavanju e, propisa o okolišu i e, drugim propisima kako bi se bolje fokusirali akcije koje treba financirati iz proračuna programa. Nekoliko riječi o financiranju. Do sada TNT i SEF su u politiku autoputeva mora uložili ukupno 651 milijun eura iz proračuna Europske unije. E, drugi natječaj e, SEF za 2015. je još otvoren. Za dva dana će biti objavljeni rezultati. Međutim, razina e, je 280 milijuna eura, od toga 250 milijuna za koheziju. To je važna potpora jer je MOS horizontalni prioritet i sadrži niz potencijalnih korisnih akcija i taj iznos nije dovoljan. E, do sada e, je traženo puno više, a broj e, kvalitetnih, određeni broj kvalitetnih projekata je trebao biti odbijen po mom mišljenju trebalo bi povećati proračun za SEF u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se politika e, autoputeva mora eh, bolje eh, reflektirala u financijskoj omotnici. E, ovo je sve jako važno kako bi se, e, kako bi se autoputovi mora povezali sa TNT mrežom, treba osigurati koherentnost i odabir vrijednih projekata e, po programu u budućim natječajima SEF. Stoga pozivam članove odbora da podrže i moj radni program i MOS općenito kada dođe trenutak za raspravu o novim proračunima. Ovaj će dokument biti ključan za daljnji razvoj pomorskog prijevoza u Europskoj uniji. Niz podataka vezanih uz most su već prikupljeni ili iz prošlog iskustva ili od projekata koji su sada u tijeku, a ima ih ukupno 80 redovito su vođene rasprave sa dionicima u industriji i sa državama članicama. Detaljni provedbeni plan e, odražava različita gledišta i nudi osnovu za sveobuhvatni radni program e, te integrirani pristup sa ostalim e, planovima i programima u okviru TNT mi u TNT se ozbiljno bavimo pomorskom strategijom. Zahvaljujem vam svima na pozornosti. And Ja bi vam sada formalno uručio detaljni provedbeni plan i siguran sam da ćete do 5 sati na večer sve pročitati. Evo, to je vaše. Ali E, ja ću, obzirom da ste vi nastavnik, ja ću to naučiti na pamet. Puno hvala, bilo mi je zadovoljstvo slušati vas. Dakle, iskustvo 25 godina u Europskom parlamentu, točno na vrijeme ste završili. A sada dajem riječ sljedećem govorniku. I just need to put my headphones on, right? <laughs> Samo trebam staviti slušalice. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Gospodine predsjedavajući, puno hvala. Prvo bih rekao nešto o poslovniku. Izgleda da je izvješće gospodina Simpsona elektronički poslan, ali nikoga nije dobio. Dobit ćemo sad drugo izvješće, to je lijepo. Ali također bi bilo lijepo da dobijemo i e, u papirnatom obliku. Ja ga još nisam dobio. No, unatoč tome, zahvaljujem Brianu Simpsonu na vrlo jasnom izlaganju i ja ću se držati sad ova tri poglavlja koje je naveo. Kao prvo, održivost. Što se tiče održivosti, tu sam si postavio pitanje kako izgleda suradnja sa imom. A što se tiče COP21, tu smo čuli svašta o održivosti, Europi i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Pa me sada zanima kako konkretno izgleda suradnja između vas i IMO-a? Zatim integracija morskih autocesta sa drugim prometnicama. Tu također želim postaviti pitanja. Rekli ste da ste se pozabavili i sa E, spajanjem sa kontinentalnim dijelovima. A kako izgleda situacija kada govorimo o unutarnjim plovnim putovima? Često govorite o luci ili o dubini Dunava. Znači govorimo o luci Konstanca. Ako od Konstance do Beča želite doći, onda vam treba stabilna razina vode. zatim sigurnost posade. Znate li nešto o nedostacima e, kada govorimo o osoblju? Jel znamo da se premalo ljudi odlučuje za ovaj sektor, iako je to vrlo lijepo zanimanje. No, koliko čujem, e, nema dovoljno osoblja, pa si toga postavljam pitanje da li se i time trebamo pozabaviti. Zatim još jedna stvar koju nisam čuo od vas kada govorimo o normalnim infrastrukturnim ulaganjima. Mnogi prate ta ulaganja i pitaju kada ćemo dobiti novac da izgradimo svoje luke, da ih proširimo, pa me zanima eh, kakva je situacija po pitanju EFSI-a. ili CEF, instrument za povezivanje Europe. Mnogo je ljudi u ovome domu koji smatraju da ulaganja u luke također možemo financirati kroz EFSI ili e, zatim miješano, kombinirano financiranje CEF i EFSI, to bi isto bilo zanimljivo. Dobili smo izvješće od zadnjeg koordinatora, pa me zanima što mislite o tome. To su moja pitanja. Puno hvala. Hvala. A sada Ismail Erdog, izvolite, imate riječ. Hvala. Dragi Brian, dobrodošao ovdje kod nas u Europskom parlamentu, u domu u kojem si navikao raditi. Dragi Brian, hvala ti na izvješću. Mislim da svi koji su bili ovdje u zadnjem mandatu znaju koliko je teško bilo izboriti se za morske autoceste naspram država članica. Mi smo poduprili prijedlog Europske komisije i izvjestitelja, no tada nije situacija bila jasna. No sada vidimo da je to bila dobra ideja, ne samo dobra ideja, već i e, ideja koja vodi u budućnost. Imam dva pitanja. Prvo pitanja, ako se dobro sjećam, nekoć smo imali nadređene ciljeve koje smo željeli postići pomoću morskih autocesta. Možete nam nešto reći o tome kada ćemo imati e, povjerljive brojke e, kada govorimo o LNG lukama? možda ćemo uskoro imati e, konkretne povratne informacije od država članica koje bi Europska komisija mogla sažeti, tako da vidimo gdje se sada nalazimo, gdje stojimo. A drugo pitanje, kada pogledamo ove različite rute, onda prije svega vidimo da što se tiče južnih trasa i baltičkih, sjevernih baltičkih trasa, da su to područja koja su zahvaćena izbjegličkim valom. Pa me zanima da li je došlo do e, sukoba kada govorimo o morskim cestama i da li je ovaj izbjeglički val imao utjecaja na ove rute i možemo li nešto učiniti i može li Europska e, komisija pokušati pružiti pomoć. Puno hvala, a prije nego što dalje predam riječ, želim e, reći da ovu brošuru nismo mogli poslati elektronički putem zato što je tako opsežna, ali smo poslali jedan link. No naravno mi ćemo se potruditi da i e, printamo tu brošuru. Osim toga e, smo već velikom većinom rekli da želimo raditi bez papira, paperless. Sada Robert Zile. Iznimno mi je drago što Brajana ponovno vidim eh, ovdje i zahvaljujem na ovom eh, sveobuhvatnom izvješću. Naravno nije eh, lako odgovoriti na ova pitanja. Mihajlo, očito već neke stvari zna. Ja ću postaviti dvije skupine pitanja. Prvi je usklađivanje s drugim programima koje Evropska unija e, financira, a e, dakle prvi to je e, neutralna kategorija i znamo da je smanjen na iznos novca za Eurofacility i prebačen u Junkersov fond. Vidite li vi tu sad neku sinergiju između Junkersovog e, fonda i morskih autocesta? Drugo je pitanje zemljopisno. Možete li vi reći motrišta primorskih e, država ili e, država koja ima izlaz na more, koje će autoceste financirati Evropska unija i koje će funkcionirati bolje nego druge, te koje su poveznice između morskih autocesta, recimo ako ima malo prometa e, na tim cestama. Puno hvala, a sada riječ dajem Gezini Puno hvala gospodine predsjedavajući, hvala Brajanu na ovoj prezentaciji. Mislim da smo svi oduševljeni što se danas ovdje s nama. Znamo da si ti e, dobar tip i da obavljaš dobar posao. U to sam uvjerena. A sada želim reći e, nešto o težim pitanjima koje ću postaviti. Dobro je da si nam naveo prioritete koje su te vodili u tvojem radu, no imam nekoliko pitanja. E, mene zanima kakvog utjecaja koordinator ima na e, sektor kada govorimo o lukama, kada govorimo o morskim autocestama, kada govorimo o održivosti. Želim naglasiti nekoliko stvari. Kao prvo, e, Sjeverno i Baltičko e, more imamo e, zone gdje su dozvoljene emisije samo od posto kada govorimo o sumporu to drugi nemaju. Možeš li ti utjecati na to da se te zone prošire i na sredozemno more? Oni imaju 3,5% gornju granicu u zadnjem mandatu smo e, govorili da bi to trebalo izmijeniti u smislu e, poštenog natjecanja. Možeš li ti nešto učiniti po tom pitanju? Zatim druga stvar, e, ukapljeni plin. Da li se možeš založiti za to da se to bolje provodi, da se založimo za varijante koje su bolje za okoliš? Do 2020. smo se obvezali smanjiti emisije, no trenutačno je e, cijena nafte tako niska da ne postoji motivacija. E, možeš li ti utjecati na to? I zatim još nešto, kada govorimo o okolišu, nedugo sam čula da postoje luke koje nemaju e, dovoljno pristaništa za, i nemaju dovoljno kapaciteta za balastne vode. Je to također važna tema kada govorimo o lukama? Zatim, što se tiče logističkog lanca, National Single Window, to je nešto što bi sve luke trebale uvesti od 2015. odnosno trebale su uvesti, ali nisu sve to provele. Možeš li ti kao koordinator ovdje učiniti nešto i priopitati kada će konačno e, uvesti ovaj sustav. To je vrlo velik problem kada govorimo o digitalizaciji i o, o olakšavanju teretnih putova. Zatim još dvije kratke stvari. Trening. E, to je vrlo važno po pitanju sigurnosti. Kakvog utjecaja koordinator ima na škole i na obrazovanje? Mene to sad posebno zanima zato što se bavim obrazovanjem e, u području unutarnjih plovnih putova i Mislim da je situacija sada dosta složena zato što e, je potrebno puno osposobljenog kadra i zadnje, to se na ono što je rekao Ismail, da li izbjeglički val igra kakvu ulogu po ovome pitanju i da li ovi valovi utječu na promet Humanitarna situacija je naravno vrlo važna stvar koju trebamo uzeti u obzir, ali znamo da upravo teretni brodovi spašavaju izbjeglice na Sredozemnom moru, iako nisu adekvatno opremljeni. Da li to ima ulogu u tvojem radu? Hvala, a sada Marija Kilinen, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa predsjedatelju koordinator Simpson imam pitanje o nordijskoj dimenziji, sjeveroistočnoj ruti i izgradnji sjeverne morske rute, a što zanima sjeverne države. Kako vi gledate na tu rutu kao koordinator u koordinaciji s čitavom mrežom priobalnih autocesta? E, jer trenutno to na karti završava na najjužnijem dijelu Finske i Švedske, a sjeverni dijelovi uopće nisu zamjetni na karti, a tamo upravo e, ima i e, tih e, tih puteva, koje, odnosno tamo bi nam to bilo zanimljivo. Hvala vam lijepa. Ja sam isto tako jedan od obožavatelja Brajana E, Simpsona i e, jako mi je dobro i drago što sam ga e, ovdje vidio. Evo, zahvaljujem prvo na izvješću. Imam jedno jednostavno pitanje. Što će biti s prijevozom putnika, trajektima, kruzerima i e, drugim linijama, te kako se odvija vaš koordinacijski rad na prekograničnom e, prometu. Osim toga, što možete ponuditi da biste e, poboljšali ili intenzivirali e, korištenje tih ruta od strane putnika? Puno hvala. Sada riječ ima gospođa Klaudija Montera Alguja. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. E, potpuno se slažem s onim što je rekla gospođa Majster. Oni koji vas ne znaju ili vas do sad nisu upoznali, to ću učiniti sada. Ja sam relativno nova u parlamentu, te mi je iznimno drago što smo danas zajedno da bismo razgovarali o priobalnim autocestama. A to je tema koja je svima nama iznimno važna. Tri su glavna pitanja koje želim spomenuti. Što se tiče zelenih arterija ili zelenih prolaza, te korištenja ukapljenog plina, mislim da u ovom slučaju moramo imati potrebno financiranje, a možda biste nam mogli reći nešto o korištenju LNG-a te što vi o tome mislite i o razmještanju, razmještaju ukapljenog plina kao alternativnog goriva. Što se tiče sigurnosti e, putničkih brodova i kruzera, Mislim da moramo odgovoriti na pitanja koja zahtijevaju neposrednu pozornost e, kao što su recimo turizam i putnički promet u Europi. S te strane osobito mi je drago da ste i vi spomenuli e, udaljena područja kao i otočna područja što je za Portugal, moju zemlju, od velike važnosti. Osim toga, željeli bismo dobru povezanost, e, odnosno povezanost tih otoka e, s kopnom kroz neku vrstu Europskog plana za povezivanje izoliranih područja morskim putem. Zanima me što vi mislite o otocima i e, udaljenim područjima. Hvala vam lijepo. Nisam se još bio upoznao s gospodinom Simpsonom, ali e, iščitavajući ovo izvješće koje iscrpno pokriva e, mnoge vrlo važne teme, mislim da sam se dobro uputio u sve ovo. Dakle, smanjujući emisije, e, utrošak goriva, mijenjajući vrste brodova i tako dalje, postižu se mnogi učinci. Osim toga vidio sam da u ovom e, izvješću se spominje program za korištenje nove vrste plovila koja bi bila izgrađena u europskim brodogradilištima. Mislim da je to vrlo važno da se ne moramo e, obraćati Koreji za izgradnju naših novih brodova. Što se Junkerovog plana tiče, imamo problem e, s korištenjem ovog novog alata, a osobito e, idemo li prema pitanjima veće osjetljivosti, odnosno većeg rizika. E, Jedan ulaganje je prošlo i odobreno je, to je bilo ulaganje za Grčku, uz pitanje kako će sve to dovesti do stvaranja konvergencije i da e, to osim toga e, znači geografski gledano da sav taj, e, da će sve te regije biti jedne, jedne drugima pribr, približene. Ako govorimo o udaljenim ili otočnim područjima, mora biti potpuno jasno da će obalne autoceste igrati vrlo važnu ulogu ne samo u gospodarskom razvoju već e, koje je naravno moguće potaknuti e, tim putem već je to pitanje opstanka zapravo opstanka za udaljena i otočna područja a za nas je vrlo važno razumjeti da ta vrsta autocesta je neka vrsta krvne žile zapravo arterije koja je osobito važna E, i e, sve to treba uzeti e, zapravo gledajući na mnogo struke koristi koje ćemo imati. Zahvaljujem, a sada reći ima Jackie Foster. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala i Brianu. Ovo zapravo prvi plan dovodi činjenicu da mi u ovom odboru tijekom godina prepoznajemo značaj e, priobalja i e, u posljednjih, e, posljednjem desetljeću, pogotovo kod manipulacije i prometa raznim vrstama roba, to postaje još važnije. Smatram da treba uvijek gledati na konačne rezultate. Ja, budući da sam iz Liverpoola, imam i osobno gledište o tome. To je grad s velikom pomorskom e, tradicijom. I ja sam vrlo povezana s pomorskim sektorom, općenito Ujedinjenoj kraljevini. E, htjela bih nešto reći o projektu Atlantis. E, znam da i Francuska i Portugal sudjeluju u tom projektu e, budući da je e, obala postala posebno važna. E, u siječnju 2017. lansirat ćemo projekt i zanima me sada čuti što Brian o tome mislite... te Tražite li e, eventualno financiranje e, za ovo o čemu ste govorili? Jer e, vjerujem da će to postati još značajnije dobiti na značaju. Hvala vam lijepa. Puno hvala. A sada riječ ima gospodin Liberacki. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Hvala. Kada tebe vidim, Brian, onda mi je to doista prava potvrda da život i van parlamenta može biti vrlo lijep, jer ti doista odlično izgledaš. To me jako veseli. Moram reći da mi se tvoje izvješće jako svidjelo i slažem se s tobom kada govoriš o kratkim putovima, short shipping, i da je to zasebna grana. To je ta dilema. No, naravno, prvo moramo stvoriti potencijal kada govorimo o tom shippingu pri obalnoj plovidbi i moramo ga ugraditi u sustav. Naravno, ovdje moramo uzeti u obzir i strukturne fondove koje treba koristiti, ali i CEF, e, instrument za povezivanje Europe. Imam jedan prijedlog što se toga tiče. Naime, e, kroz ovaj projekt morskih autocesta mogli bismo utjecati na određene države članice na način da im se omogući pristup, odnosno da se poboljša pristup lukama i sa morske strane, ali i sa kontinentalne strane. Zatim, kada govorimo o e, željeznicama, njih također treba bolje, o željeznici također treba bone, bolje povezati kada govorimo o unutarnjem prometu. I kada analiziramo situaciju na Baltiku, onda imam osjećaj da e, zaostajemo. U prilogu 5 i 6 sam pokušao naći brojke, konkretne brojke, primjerice e, Rostok, Gdańsk, Ščećin, Tražio sam brojke vezano uz ove gradove, ali nažalost iznose na koje sam naišao, tu se govori oko 25 milijuna eura, a u prilogu čak e, je navedena kvota od 1,4 milijarde eura dopustite mi da to vrlo pristojno formuliram, mislim da je to vrlo e, skromna kvota. Mislite li da bismo mogli ovdje izvršiti veći pritisak jer imamo osjećaj da vlade, između ostalog i poljska vlada, jednostavno ne pripremaju projekte. A u Europi bismo trebali imati e, zajedničke e, projekte u sektoru transporta e, vezano uz priobalnu plovidbu. Oni bi tu trebali igrati vrlo važnu ulogu. Puno hvala, a sada gospođa Kristin Arno tu, izvolite, imate riječ. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Simpson. Je ne fais... Hvala vam lijepa, gospodine Simpson. Ja još nisam upožavateljica jer se još nismo upoznali, ali vjerujem da će, zato ima šanse u narednih nekoliko mjeseci. Ja sam pomalo skeptična e, prema ovoj koncepciji e, i e, uopće samo što se odvijelo od 2001. do današnjeg dana, čini mi se da to ne ide baš jako brzo. Da je Europska komisija vjerovala da će ovo postati kompetitivna alternativa kopnenom, odnosno cestovnom prijevozu, što je odlično ako se isključe kratke rute. Ovaj projekt zapravo tek se razrađuje u detaljima, a u razdoblju od 2001. do 2013. skoro 2 milijarde eura, odnosno 4 milijarde eura u to utrošeno evropskih poreznih obveznika. Pogledamo li kakva je situacija u Francuskoj, rezultati nisu baš previše uvjerljivi. Hihon Sanazer e, e, se zatvorio 2014. nakon samo četiri godine korištenja od 2010. 21 milijuna je e, to koštalo godišnje, a prihod je bio 14 milijuna eura i e, promet je ponovno uspostavljen 2015. Pitanje je e, koliko će dugo to trajati između Zebruga i Bilba, a također je 2015 obustavljen promet. E, pa dakle, e, pitanje e, kako će te morske rute funkcionirati i tko snosi odgovornost za zaštitu okoliša, jer inače će milijune eura biti potrošeni uzalud. Što se tiče sustava cestovnog transporta, E, vjerujem da ove autoceste neće biti e, pouzdane e, kao što je njihova konkurencija. Puno hvala, sada reći Lucy Anderson. Lovely to see you here, Brian. Sjajno je što si tu, Brian. Ja se svimom slažem. Mislim da je ovo doista jedan, e, jedno iscrpno izvješće od 173 stranice na koje ćemo se e, često pozivati. Nekoliko stvari bih htjela reći. Što se tiče tog izvješća, e, i kao što ste već rekli, zaštita okoliša jest najvažniji prioritet. Želimo pomorski prijevoz koji je čist i prijevoz u cestama uz more koje su također čiste i e, mi smo e, bili e, sudomačini jednog seminara o ovim pitanjima i zapravo nije toliko regulatorni okvir dobar kao što je za emisije sumpora Mislim da bi trebalo vidjeti može li se u budućnosti ovo ugraditi e, u smislu podrške industriji i financiranja. E, naravno da e, je ovo, sad ću reći, političko pitanje, iako više nisi političar. Što se tiče svih mogućih emisija, brodskog prevoza, čistog zraka i tako dalje a osobito kvalitete života ljudi u priobalnim gradovima i u lukama e, koji žele i putnike, žele brodarstvo koje će prosperirati, ali i čisto brodarstvo, ne ono što sad dobivamo u Southamptonu ili drugdje, e, gdje je visoka stopa e, onečišćenja. I mi bismo svakako željeli da se na ovo obrati pozornost. Zahvaljujem. A sada reći ima Izvolite. Hvala lijepa e, predsjedatelju, hvala lijepo Brajanu. E, drago mi je da je on dobro. Htjela sam osim toga reći da nisam mogla e, čitati ovaj, ovo izvješće koje je doista opsežno i opširno, ali želim postaviti pitanje tebi E, a, recimo, ako se radi o paketu kojim bi se e, smanjio učinak e, prijevoza općenito, a u situaciji mogućnosti pomorskog prijevoza ili morskog prijevoza a činjenica je da je Europa zapravo poluotok i da je upućena na svoja mora. Htjela sam pitati kako ti vidiš mogućnost povećanja u ovom segmentu, a e, završit ću s pitanjem o lukama. Na na koji način će ili koje će načine E, djelovati cijela ova koncepcija? E, smatraš li da će to biti dobro ili loše? E, jer čini mi se da bi legislativa koju imamo u vezi s ovim morala biti barem malo iscrpnija i mi trebamo poveznicu sa sjeverom Afrike, e, dakle povezivanje e, i sredozemlja, ali i sjevernih dijelova Baltika. E, I što se tiče projekata EFSI, mi bismo mi smo u prvom čitanju s gospodom Katajnen i Elbejde govorili o tome kako se može krenuti dalje, te smo govorili o nekoj vrsti platforme za priobalne autoceste e, i bila je zamišljena jedna platforma što znači da bi se u tom krugu zapravo e, onda postigla jedna, e, jedna energetska sinergija. E, gospodin Katajnen je govorio o strukturnim pitanjima i o pozitivnim sinergijama, pa sam htjela pitati imaš li ti na umu recimo i porast e, i proširenje zdravstvene infrastrukture u smislu ovog prijevoza. Hvala lijepa. Zahvaljujem, a sada bih se ja javio za riječ kao što se Tito uvijek činio. Znači, svi sada raspravljamo o smanjenju emisija i najjednostavniji način bi bio kada bi E, zabranili teška goriva i kada bi koristili obični dizel. Dizel nije baš čisto gorivo, ali usporedbi sa ostalima to bi već bio veliki napredak. Jedino što dizel košta nešto više od teških ulja, teške nafte. Postoje li kakva rasprava o tome, postoji li kakva perspektiva u budućnosti? Zatim, ne znam jesi li sudjelovao na tom sastanku. Mi smo bili na jednom južnoeuropskom e, otoku, tamo smo razgledali jednu luku koja je izgrađena europskim novcem, te se ispostavilo nakon što je e, završena izgradnja luke da je bilo nekih e, problema. Da li imaš kakvih iskustva po tom pitanju? Znači radi se o tome da građevinski lobby od toga profitira ali da prometna infrastruktura nema nikakve koristi od toga. Zatim, nedavno sam vodio raspravu sa e, menedžerima kruzera i oni su mi rekli da mi želimo imati čiste brodove e, i želimo poštovati granicu od 0,5% do 2020. godine i to podupiru. I naravno htjeli su mi pokazati koliko su oni ekološki osvješteni i oni su mi rekli mi otpad e, sortiramo u 12 različitih područja. I ti si već govorio o sivoj otpadnoj vodi, znači to je ona voda koja nastaje nakon tuširanja i crna voda na brodovima i e, vrlo je malo luka gdje se sortira otpadna voda i on je rekao, ako se ta voda pomješa, onda šest km od obale to možete ispustiti u more. I mislim da bi tako nešto trebalo poticati. Trebalo bi njih e, potaknuti. I što vi poduzimate po tom pitanju? Mislim, ne mogu se zamisliti da se te otpadne vode jednostavno puštaju negdje u kanalizaciju. Zatim radilo se i o tome da li bi na kopnu mogli koristiti e, električnu, da li bi mogli koristiti struju. Postoji samo jedna luka u Europi, u Hamburgu, gdje postoji ta mogućnost. Je li to istina? Ja sam to tako čuo, to vam sad samo tako govorim, nisam siguran. I kakve mogućnosti ti vidiš da se tako što uvede, da i kruzeri, da drugi brodovi budu što čišći jer e, svejedno je da li se emisije ispuštaju 3000 km daleko od nas, jer one će kad ta doći do nas. E sad smo ti postavili dovoljno pitanja, a sada imaš riječ da odgovoriš na njih. noticed everything. Sve je zabilježio, moramo mu dati malo vremena. ok well, I'm glad that the Brian Simpson appreciation system... Drago mi je da je moj klub obožavatelja e, još e, dobro, nadam se da će i dalje biti na životu nakon što odgovorim na vaša pitanja. Im je pitao o održivosti i o radu IMO-a. Da, mi surađujemo usko sa IMO-om, imajući na umu da je IMO naravno međunarodna organizacija, a ne organizacija Evropske unije. Mi pažljivo pratimo što radi IMO, osobito kad je riječ o standardima zaštite okoliša. U tom smislu mi govorimo državama članicama, uzmimo za primjer Mediteran. Vi niste seker područje, ali ćete biti. Pa počnite raditi na tome da vam to ne bude šok kada do toga dođe kada vam se ne dogodi isto što se dogodio Baltiku, MS i drugi modusi transporta pa autoceste mora su po samoj definiciji na moru, ali nema smisla da ja proizvedem, odnosno da izgradim najbolju luku na svijetu, a da onda e, nekoliko kilometara dalje sve stane. Zato moramo surađivati kako bismo riješili uska grla i kako bismo uklonili uska grla. Prva i posljednja milja su od najveće važnosti kad je riječ o logistici i o kretanju robe. Unutarnji plovni putovi nisu moje područje djelovanje, na tome radi Karl, ali mi surađujemo, na primjer Pretprošli tjedan bio sam u Portugalu i gledao sam e, kako tamo funkcionira plovidba unutarnjim e, e, plovnim putevima, premda to ne spada u moje područje djelovanja, no ja surađujem s kolegama i svi radimo u istom pravcu. Spomenuli ste sigurnost i nedostatak e, novih e, radnika, odnosno novih e, članova posade. Znam da E, posada kruzera koji nisu časnici obično ne dolaze iz Europske unije. Mi imamo stroga pravila o sigurnosti putnika na tim e, plovilima, pa ćemo, nadam se, na Malti održati jednu vježbu, ali o tome ću govoriti kasnije. Kad je riječ o ulaganju u infrastrukturu, nisam ja onaj koji o tome odlučuje. Ono što možemo učiniti je dogovoriti projekte koji se uklapaju u naše prioritete koje smo naveli okoliš, logistika, osposobljavanje i tako dalje ali e, grubo rečeno e, gradnja dizalica ne spada u e, autoceste na moru, a to ima veze i sa tržišnim natjecanjem. Prošlost E, je malo komplicirana. Neki koridori nisu bili odmah prihvaćeni u sklopu TNT, ali mi smo e, radili na tome da e, imamo 11 koridora, 9 vertikalnih i 3 horizontalna. I mislimo da je važno da i dalje šaljemo poruku da su autoceste mora jednako važne kao i na primjer prijevoj Brenner, na primjer. E, dakle, to je naš cilj. Ljudi moraju prepoznati autoceste mora kao koridor TEN-T. To je vrlo jednostavno. Nije bilo lako, morali smo e, moliti i nagovarati, ali među koordinatorima osjećam da smo prihvaćeni kao e, jedni od njih. Premda trebamo još raditi na nekim područjima. Kada je riječ o dostupnosti ukapljenog plina u lukama, kad je riječ o Hamburgu, mi smo tu proveli jednu studiju. Vidjet ćete neke brojke u izvješću gdje se vidi e, kakav je tu promet za ukapljeni plin. Ukapljeni plin e, e, jača isto tako i metanol E, znam da Steiner Čermanikus od Kila do Gotenberga, da su oni preuzeli obavezu da će potpuno prebaciti svoj brod sa teškog goriva na metanol i to su učinili u europskim brodogradilištima jer mi nećemo davati novce da se brodovi e, prenamjenjuju u Južnoj Koreji i sada su odlučili i druge brodove e, preurediti. E, dakle, to je krenulo i sada samo treba raditi na tome da se nastavi. Što se tiče ruta, problem izbjeglica. Još nismo naišli na taj problem. Naravno da mi budno pazimo na to, ali problem sa izbjeglicama se uglavnom odnosi na čamce, na napuhavanje i druga plovila kojima se mi ne bavimo. To je problem i ja iskreno ne mislim da je Europa to E, uspjela e, e, rješavati na dobar način, ali još nije riječ o autocestama mora. Tu i tamo se nađe neki izbjeglica koji se sakrije u neki kontejner, ali posada ima načina da to riješi. usklad čenje sa Junckerovim planom. Moram paziti što ću reći jer <laughs> u stvari ja sam iz komisije, ali... Hmm. pokušavam birati riječi. Junckerov fond je bio, pa to je bila dobra ideja, ali to je bio naš novac, on je uzeo naš novac. Dakle, novac koji se vrati je naš novac koji smo već imali. To je i prije bio naš novac. E, kada je riječ o zemljopisnom opisu autocesta mora, to je zanimljivo pitanje. Postoje dva glavna područja, Mediteran i Baltik. Nema sumnje da je Baltik ispred Mediterana kad je riječ o ukapljenom plinu, metanolu, alternativnim gorevima i nemaju zastarjele roro trajekte kao što ima Mediteran, ali na Mediteranu e, imaju veliku želju nadoknaditi to. Poteškoća će biti da e, kada, na primjer, se u Mediteranu bude radilo. E, ja im kažem nemojte ponovo izmišljati toplu vodu. To je već uspješno odrađeno na Baltiku. E, treba to koordinirati kako bi Baltik i Mediterani svi surađivali na dobroj osnovi onda će to biti uspješno. Na Baltiku postoje razni programi e, koji uključuju baltičke i skandinavske e, zemlje. I zanimljivo je nešto što sam saznao, a e, ne postoji E, geodetska snimka cijelog Baltika. Neki dijelovi nedostaju, to je nasljeđe Sovjetskog saveza. E, stoga smo e, dali sredstva da se obavi geodetska snimka cijelog Baltičkog mora, jer to je plitko more i moramo znati gdje je što. Ha, utjecaj koordinatora, to je dobro pitanje, o tome smo raspravljali jutros. Pretpostavljam da bi bilo ispravno reći da koordinator utječe na ono što se događa. Ja postavljam parametre u okviru kojih ljudi rade, a onda je na pojedinoj luci ili brodaru da predloži neki projekt i tako dalje. Ali u konačnici konačna odluka nije nužno moja i meni je to demotivirajuće, najblaže rečeno, jer možemo e, raditi koliko god želite i onda će neko nešto prigovoriti i to je to. Nisam o tome još razgovarao s ostalim koordinatorima, ne znam da li oni imaju isti problem ekstenzija sekera, već sam rekao, mislim da će Mediteran u tom konačno ući. Ukapljeni plin, pa bio sam iznenađen s ukapljenim plinom jer sam mislio da kada e, je cijena nafte pala na 48 dolara po barelu ili tako nešto, da neće više postati e, opredjeljenost za ukapljeni plin, e, ali Grimaldi e, e, koji je jako veliki na Mediteranu i Stener na Baltičkom moru i neki su za to čvrsto opredjeljeni pa se nadam da će se to nastaviti. Otpadne voda je, netko drugi je spomenuo otpadne vode, Michael da. S otpadnom vodom je bolje e, rukovati u lukama, ali moramo osigurati infrastrukturu u lukama e, da bi se preuzele otpadne vode. Zato ćemo podržavati programe da se poboljša to područje. E, osposobljavanje bio sam vrlo zabrinut jer kad sam otišao u neke luke, te su luke pokušavaju, pokušavale izgraditi industriju kruzera, ali na tim kruzerima sad ima 5 do 6 tisuća ljudi. Ako imate 3 ili četiri takva kruzera u svojoj luci. Imate recimo u slučaju Malte populaciju na kruzerima koja je veća od populacije valete. Pa sam ih pitao, pa kakvi su planovi ako nešto pođe po krivom? I Malta je bila dovoljno iskrena da prizna da nemaju nikakve planove i onda su odlučili da bi bila dobra ideja za vrijeme svog predsjedavanja provesti neku vježbu da se vidi kako bi izgledala evakuacija. Mi smo nešto slično napravili u Španjolskoj koristeći E, francuske i španjolske hitne službe i to je prošlo jako dobro. Mi smo u potpunosti svjesni da postoji potencijal da nešto ode po krivome sa e, kruzerima. Nadam se da se da se to neće dogoditi, ali potrebno imati plan za takav slučaj. A nije samo riječ o slučajevima kao sa Kostom Konkordijom. E, može se doći, dogoditi da izvije neka zarazna bolest, recimo legionarska bolest e, koja će prouzročiti probleme u luci, na primjer e, mjesta u bolnici i tako dalje. Kad je riječ o migracijama, mislim da sam odgovorio na to pitanje, nordijska dimenzija. Da, ja se slažem s vama. E, Sjeverno more još nije na e, zemljovidu kao ruta, ali biti će. Autoceste mora su završile blizu Liverpoola, no to će se promijeniti, to vam obećajem. Dakle, mi radimo na zemljovidima i Tamo ćemo e, pridodati i rutu na Sjevernom moru. To je za sada samo plan jer moramo e, razgovarati s Rusima, pitanje je hoće li u tom trenutku Rusi biti dobri momci ili zli momci, ali mi smo svjesni e, rute na Sjevernom moru i drago mi je da ste spomenuli Sjevernu dimenziju jer e, mogu spomenuti ledolomce, to je nešto jako važno, nitko drugi u Europi to ne razumije. Ministar Cipre je bio prilično zaprepašten kad sam spomenuo što rade finski ledolomci, ali to je bitan dio e, toga da baltički plovni putevi ostaju otvoreni za vrijeme zime i nadamo se i sjeverna ruta ako do nje dođe. Mi smo pridonijeli novom finskom ledolomcu koji će upravo... A, posjetili ste to, dobro, dobro. Kip je pitao što je sa ro, ro. E, pa priobalna plovidba je nešto na što trošimo puno novca. Mi razmatramo e, priobalne e, brodove, a osobito ro, trajekte, ali kad govorimo o sigurnosti i osposobljavanju, mi ne govorimo samo o kruzerima, ne samo o Queen Victoria ili Queen Elizabeth, već govorimo i o ro, trajektima. To nije tako akutno u tim brodovima jer su to uglavnom brodovi čije posade e, su državljani Europe, ali svejedno mislimo da ih trebamo osposobiti, da ih moramo osposobiti za korištenje ukapljenog plina e, kako bi vrlo dobro znali e, što je to pod njima kada plove svakodnevno preko Baltika ili preko kanala La Manche ili već gdje god. Klaudija postavila je pitanje Portugala. Po mom mišljenju ukapljeni plin je način kako krenuti dalje. Kad je riječ o metanolu, Pa nije da tvrdim da to mora biti ukapljeni plin. Ako je to nešto čisto, ja sam zadovoljan. No u današnje vrijeme uglavnom je riječ o ukapljenom plinu. E, sigurnost kruzera, to sam spomenuo, povezivanje e, perifernih regija i to sam spomenuo u svom govoru. E, to je meni jako važno. Kako sada stvari stoje, autoceste mora e, povezuju ključne luke s ključnim lukama. Ja bih to malo izmijenio da to budu e, ključne luke sa ostalim lukama e, jer one su sve važne za povezivanje s kopnom. Kyrgos? nova tehnologija, novi brodovi u europskim brodogradilištima, to sam spomenuo, Junkerova plan i to isto sam spomenuo. Povezivanje raznih zemljopisnih područja, kao što sam govorio Klodu, vidim potrebu kad je riječ o pomorskom prometu na periferiji, kako to približiti centru. To je ono što ćemo pokušati. Jackie. Europski parlament je uvijek priznavao važnost pomorskog sektora. Nisam siguran da to čine drugi, ali Europski parlament jest. Projekt Liverpool Atlantic da e, to ide svojim tijekom 1,8 milijuna. Bogoslav, nema ga priobalna plovidba, e, kohezija. Ja vas pozivam da učinite sljedeće. Kada su države članice dobile koheziju, samo Grčka je koristila taj fond za autoceste mora. Svaka druga država je to koristila za željeznice. Pa poznate me, ja se ne protivim željeznicama, ali oni nisu bili zainteresirani za financiranje autocesta mora. i e, zato e, vam želim pomoći uvjeriti svoje vlade da dio tih fondova se mora trošiti na autoceste more. Može li neko reći stetinu? Da, poljska vlada nije to tražila. Molim da mu neko to kaže. A... Mari Kristi. mi ne e, dajemo financijsku pomoć rutama. Ono je bio program Marko Polo, a ne program autocesta mora. Dakle, ako imate pritužbu, obratite se Marku Polu. Mi ne subvencioniramo rute zbog politike o tržišnom natjecanju. Ne možemo davati jednoj ruti na štetu druge rute. To ne činimo i slažem se da autoceste mora e, su sporo krenula, ali ne slažem se da to ne ide nikud. Mislim da se to ubrzalo, a u konačnici rezultati će pokazati koliko smo uspješni ili ne. Ja sam sasvim uvjeren da ćemo biti uspješni, a to vidite po tome što smo ovaj puta imali četiri puta više više projekata nego što smo mogli prihvatiti. Lucy, da, teška e, goriva e, je nešto što mislim da trebamo uzeti u obzir. Ja sam rekao da trebamo čišća goriva i to treba biti naš cilj. Ines, E, veći pomorski promet, pa mislim da e, će se vidjeti koliko ćemo biti uspješni, ali mislim da 40% unutarnje trgovine Europske unije, 40% je po pomorskim putevima a 70% vanjske trgovine ide morskim putem. No naravno o tome se ne govori jer kontejneri ne glasuju, kontejner nema pravo glasa. Za Boga volio bih da imaju, ali nemaju, zato niko o tome ne priča. Ali vi ste spomenuli nešto dobro. Treće zemlje, imamo nekih projekata s trećim zemljama, imamo koridor svježeg voća sa Palestinom i Izraelom, imamo veze s Morokom i izlazeći na Atlantik nadam se da ćemo imati sve više veza sa Sjevernom i Južnom Amerikom koristeći atlantski Atlantsku krivulju. Ja se slažem s Karlom. Kad je riječ o unutarnjim plovnim putovima, znam za njenu frustraciju vezano uz Dunav. Michael i na kraju teški dizel, dizel. Da, ja se želim odmaknuti od teških goriva e, iz jasnih razloga. A izbjegavanje vjetrovitih luka, to je nešto novo za mene. Izbjegavanje vjetrovitih luka je jedna stvar, ali što će vam luka koju ne možete koristiti, koje, to je kao da izgradite luku na sjeveru, a 11 mjeseci u godini e, je zaleđena, to nema smisla, dakle trebamo na to pripaziti kada dodjeljujemo sredstva e, siva i crna voda, to sam spomenuo, električna struja, imamo projekt koji podržavamo, E, preko Baltičkog mora. Riječ je o električnom trajektu. Dakle, mi dajemo svoj doprinos i Nadam se da ćemo to moći dalje razraditi, a kad je riječ o upravljanju kruzerima i na to sam već odgovorio, e, trebamo dobiti potporu cijele industrije kruzera. Ako sam nešto zaboravio, ja se ispričavam, ali mislim da sam odgovorio svima. Mislim, Brajane, da si na sve odgovorio. Ja se nisam niti sjećao koliko je to silnih komplimenata bilo danas, da si ti tako nekad dobivao komplimente. Ali doista je sjajno što si bio s nama, veliko mi je to zadovoljstvo. Hvala ti na svemu i vidimo se opet u Rotterdamu idućeg tjedna već. Vidjet ću barem neke od vas e, u Rotterdamu. E, zahvaljujem na toploj dobrodošlici, dobro, želim svako dobro i vratit ću se za godinu dana da bih vam prikazao e, što radimo, kako nam ide, a vi ćete nam dati podatke za politiku koju mi oblikujemo. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema. Ostajemo pri ove temi. Sada se radi o razvijanju potencijala trajekata u priobalnim područjima i na unutarnjim plovnim putovima, doprinos multimodalnom putničkom prometu. Izvjestitelj je Keith Taylor. Izvalite imate riječ. Well, hi. Thank you much, uh, Hvala lijepa predsjedatelju. Samo trenutak. Možete napustiti prostoriju u tišini ako uspijete to izvesti tiho, bilo bi sjajno. Hvala vam lijepo. Svi izgleda tiho odlaze. a, ja pozdravljam ovu priliku da se danas obratim, budući da Europski parlament još nije govorio o putičkom pomorskom prijevozu e, na dosljedan i sustavan način, pa mi je drago što možemo progovoriti o ovoj vrlo važnoj temi i e, to smotrišta raznih dionika, te govoriti o izazovima i mogućnostima koje pružava ovaj sektor. E, osim toga, razgovarali smo e, i sa izvjestiteljem u, odnosno izvjestiteljima u e, sjeni. Dakle, i sve vrste brodova, teglenica i kruzera i putničkih brodova mogu znatno doprinijeti europskom transportnom sektoru, te sam razmotrio aspekte sigurnosti u smislu prekogranične suradnje, standarda zaštite okoliša e, te konkurentnosti e, te pristupa e, bez barijera, bez prepreka puno je ljudi koji Evropom putuju cestama, tako stvarajući zastoje na kopnenim putevima, međutim čini mi se da je bolje koristiti e, dostupne kapacitete putničkog prometa e, na vodenim putevima e, i trebalo bi u tom smislu pružiti bolje prometne usluge i smanjiti i emisije CO2 i zagušenost prometa. Geografija Europe omogućuje izvrsne mogućnosti e, za plovni e, prijevoz u duže rijeka, obala, e, zatim porječja i vjerujemo da bi i kruzeri mogli biti održivi te potaknuti i e, socijalno gospodarsku dobrobit pojedinih regija i njihovih stanovnika. Dakle, e, vodeni transport, putnički transport može biti e, i vrsta prijevoza na kopnu, a osobito u smislu broja E, različitih trajekata i e, kruzera koji e, plove, a koji imaju veliki potencijal, a postoji velika potražnja u tom sektoru. Osim toga, infrastruktura i plovila trebaju se koristiti i za turizam gdje je gotovo moguće. E, kao komponenta e, javnog prometa pojedinih gradova, e, poput recimo trajekata, linijskih trajekata od točke do točke. To bi sigurno poboljšalo i zaštitu okoliša, kvalitetu života i olakšalo prometovanje u pojedinim područjima. E, a osobito olakšalo život udaljenim područjima. Turistički potencijal je ogroman e, i ta povezanost s drugim načinima prijevoza e, i informatički sustav igraju važnu ulogu uzimajući u obzir i prava i potrebe svih putnika te i onih koji putuju radi posla kao i ostalih. Putnički su e, brodovi iznimno važni za mobilnost europskih putnika. 400 milijuna brodova prođe kroz europske luke svake godine e, i e, putnički brodovi i e, zakoni o njihovoj sigurnosti e, su e, nastajali u razdoblju od 15 godina, uglavnom kao reakcija na nesreće, na taj način poboljšavajući donekle i sigurnost na putničkim brodovima kao i operacije traženja i zaštitu, ispašavanje i zaštitu okoliša. Sve to mora biti usklađeno sa zajedničkim standardima sigurnosti Europske unije, ali se treba težiti i daljnim poboljšanjima eh, i izbjegavati preklapanje zahtjeva E, ali inzistirati na provedbi onoga što je e, propisano. E, treba težiti i korištenju inovativnih tehnologija, solarne i vjetrane energije, raznim drugim obnovljivim energijama. Transportni sektor je održiv pa i čišći i energetski učinkovitiji nego druge vrste prometa. Vjerujemo da bi to trebalo e, razmotriti i da bi ta vrsta prijevoza trebala biti dostupna svima gdje god je moguće. Hvala vam lijepa. Puno hvala. Idući govornik je Salvatore Pajeze. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Ja sam pročitao nacrt mišljenja vrlo pozorno, te smatram da je vrlo sveobuhvatan i upućujem komplimente gospodinu Tayloru. E, mislim da ovaj dokument ide u smjeru promicanja transportnog sektora koji iz geografskih i morfoloških razloga može pružiti nevjerojatne mogućnosti, te se potpuno e, slažem da bi trebalo e, pojačati povezivanje e, s kopnenim prijevozom kroz različite projekte, kombiniranje sa zračnim prometom, kohezijskim projektima i integracijom vodenog, e, odnosno plovidbe sa gradskim e, vezama, a sve da bi se smanjio e, učinak na okoliš. Dakle, u potpunosti sam suglasan da bi trebalo poboljšati sigurnosne uvjete te i trening posada. Reći ću međutim nekoliko stvari koje se odnose na prijedlog stvaranja Europske e, agencije za e, plovidbu e, jer mislim da bi bilo moguće koristiti postojeću strukturu i svi moji komplimenti idu autoru. Zahvaljujem. Idući govornik, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. A ja bih kolege svakako izvjestitelju zahvalio na ovom vrlo potpunom e, programu koji je e, predstavio. Ja sam suglasan s ovom orijentacijom i smanjenjem broja plovina, plovila na koje je ukazao i to upravo iz spomenutih razloga. Moramo raditi razliku između trajekata i kruzera jer e, u naslovu su samo trajekti, ali u izvješću imamo i kruzere, a to je potpuno e, druga vrsta s drugom e, s drugim karakteristikama budući da oni uključuju e, slobodno vrijeme i e, ne prijevoz u druge svrhe osim u svrhu provođenja slobodnog vremena. Imamo i područja poput Madera, Zora, Madera, Kanarskog otočja e, i radi se o preživljavanju tih područja koja bez trajekata uopće ne bi preživjela. To je jedan od aspekata koje ne smijemo zanemariti. Europska unija mora osim toga i e, paziti na izazove koje pred sobom ima. Što se Baltika tiče, to je situacija relativno nova, a imamo probleme i u E, sredozemlju gdje nam trebaju nove flote, gdje nam trebaju nova plovila e, s boljim e, karakteristikama, a i poveznica sa zaleđem, što smatramo osobito važnim. Treba uzeti u obzir i poveznice i sa plovnim putevima nakopnute sa željeznicom i mogućnosti koje prometna infrastruktura pruža ne mora nas uvijek određivati e, ulazna točka Trebamo osim toga uzeti u obzir i sigurnost putnika. Moramo biti, e, moramo paziti da, da ne bismo blokirali glatki e, prijevoz i prolaz putnika, te moramo djelovati sinergijski usklađeno da bismo uskladili e, promet e, putnika i roba. Trebalo bi e, veću pozornost pokloniti sigurnosti i na putničkim rodovima i na trajektima, što bi nam trebalo omogućiti bolje pružanje usluge, ali i bolje zakonodavstvo u tom području. Hvala. Zahvaljujem. Sada Majsner. Mislim da je jako dobro da se sada bavimo ovom temom, no moram nešto reći. Mislim da je jako dobro da zeleni izvjestitelj kaže da su e, trajekti i e, brodovi održiva prometna sredstva, jer znam da su neki to osporavali. Naravno da ima mjesta za poboljšanja, no doista je sada tako da je ovo relativno održivo prometno sredstvo. Bilo bi dobro kada bismo e, načalno više tereta prevozili riječnim, odnosno morskim putem, kako bi smanjili prometne gužve kako bi rasteretili prometnice. Slažem se s tim i to je vrlo važno. Vrlo važni aspekti koji su već e, spomenuti iz SND-a da se e, povežu otoci jer e, tu imamo jako puno trajekata i to jako dobro paše uz ovaj koncept. Naravno da ne možemo svugdje sve financirati što bi si ljudi željeli, ali moramo zadržati fokus. No, jedna stvar koju želim naglasiti kada govorimo o kruzerima, što je područje koje raste jer sve više ljudi e, odlazi na putovanja kruzerima, e, tu treba govoriti i o mobilnosti. Ja sam također e, išla na takvo putovanje i Čak i u uh, starijoj dobi možete otići na kruzer, uh, na riječno putovanje. I vrlo je važno razmisliti o tome, ako ćemo imati više brodova, onda će nam trebati više kvalificiranih osoblja koji su koje je sposobljeno, moramo držati brodove čistima, zato je vrlo važno da govorimo o alternativnim izvorima energije, a čiste rijeke i mora su u stvari preduvjet uh, za plavi rast o kojem govorimo. Zato je vrlo važno e, da na tome bude naglasak. Zatim o premanje luka, to je također vrlo važno pitanje. Govorili smo o crnim e, vodama, otpadnim vodama koje je potrebno zbrinjavati i e, potrebni su nam dostatni kapaciteti u svim lukama i na to treba staviti naglasak i zaključno predloženo je osnivanje posebne agencije da Mislim e, da to zvuči jako dobro, ali uvijek sam oprezna kada je riječ o osnivanju novih agencija. Mislim da imamo već čitav niz agencija i možda smo trebali e, raspodijeliti ove e, zadatke među postojećim agencijama. Možda ćemo iznaći neko drugo rješenje. No u svakom slučaju vrlo se veselim ovome izvješću. Puno hvala. Hvala, a sada Marin Kristin tu Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa predsjedatelju i hvala gospodinu Tayloru na izvješću koje prihvaćaju i moji članovi, a koji se oslanja na tvrdnju da je e, plovidba zapravo jedan od najčišćih oblika e, prometa ono što me začudilo međutim jest što sam e, čula da e, komisija nema godišnji rezime e, financiranja ove vrste prometa iz europskih fondova. Ono gdje se ne slažem s gospodinom Taylorom je prijedlog da uspostavimo bazu za putnički promet imamo europsku e, agenciju e, za e, plovidbu kopljenim putevima plovidbenim putevima plovnim putevima notamment en matière de protection de droits des passagers des ferries Attention aussi. Dakle, to je agencija za plovidbu unutarnjim kopnenim e, plovidnim putevima u e, Europi. Međutim, e, mislim da mogućnost onečišćenja može e, umanjiti privlačnost ovog e, sektora i da fosilna goriva ne moraju e, univerzalno biti jedini onečišćivači. Ono što bi trebalo naglasiti jest da E, države e, članice e, bi trebale recimo se potruditi da srednje mala poduzeća u da, odigraju ključnu ulogu u organizaciji ove vrste plovidbe. Znam da vi niste mađioničar, gospodin Taylor, kao Harry Potter, iako ste iste nacionalnosti, ali hvala vam lijepa. Zahvaljujem, se da riječ dajem komisiji colleagues that here Poštovani kolege, e, zahvaljujem svima koji su intervenirali, budući da je ovo tek početak, e, mislim da bi to trebalo još poboljšati uz podatke i informacije koje bi mogli e, doprinijeti ovakvom izvješću. Nekoliko je stvari koje želim e, spomenuti. Pozdravljam onaj dio e, u kojem se govori o kombiniranom e, prijevozu putnika i roba. Dakle, prvo imamo kruzere, dakle to su samo putnici koji provode slobodno vrijeme, ono što se zove E, leže. S druge strane e, imamo prijevoz roba. 90% međutim je kombinirani prijevoz putnika i roba. Što moramo imati na umu za sva buduća poduzimanja u tom smislu. Što se tiče e, sigurnosti putničkih brodova. E, komisija je prošli tjedan, ponedjeljak ili utorak, e, usvojila tri mjere koje su upravo na tragu ovog izvješća Prvo se e, odnosi na registraciju putnika. E, sjećamo se e, one nesreće prošle godine između Grčke i Italije budući. Trebalo je nekoliko tjedana da se utvrdi broj putnika koji su nestali u toj nesreći. U tom smislu mislim da treba doći do poboljšanja. Druga stvar je poboljšanje sigurnosnih propisa za domaća putnička plovila E, dakle u svakom slučaju poboljšati e, e, postojeće propise, a zatim pojačati kontrole koje vršimo nad tom vrstom usluga. E, vjerujem da e, bi to e, bilo nešto što bi vas, vam dalo dosta posla budući da bi došlo do promicanja određenih aktivnosti u plovidbi. Osim toga, Puno je drugih e, pitanja kojima se trenutno bavimo, osobito emisijama ugljičnog dioksida. Međutim, e, trebali bismo e, razmotriti i evropsku, evropsko zakonodavstvo koje postoji, a koje će biti nadomišteno jednom globalnom odlukom. Nadamo se da će međunarodni sporazum biti što je moguće bliski europskom tekstu ili njegovoj prilagodbi, te bi želio reći nešto o pitanjima koje koja idu dalje od zaštite okoliša, odnose se na našu politiku općenito. Ako se sjećate, imamo e, pomorsku strategiju e, i e, Govorili smo o e, pomorskoj sigurnosti, sigurnosti plovidbe, e, govorili smo o učinkovitijem e, prijevozu, plovnim putevima te mogućnostima poboljšanja plovidbe na kraćim rutama, smanjenje otiska ugljičnog e, dioksida, te osim toga jedno pitanje e, koje se odnosi na to kako naš e, brodar učiniti kompetitivnim, dakle konkurentnim na globalnoj razini i svakako bi trebalo poboljšati kvalificiranost e, onih koji rade u plovidbi. Vjerujemo da tu ima puno potencijala, da ima mladih ljudi koji e, žele raditi u pomorskom e, i brodskom prijevozu a trebali bi biti i konkurentni na globalnoj razini jer preko 20% ukupno e, brodarskih kompanija u vlasništvu je evropljena, dakle na svjetskoj razini i Ljudi e, su prikupili iskustvo i to iskustvo e, primjenjuju, a mi stojimo na raspolaganju izvjestitelju u potpunosti. E, mislim da je ovo jako dobra prilika da vam se e, povjerenik e, obrati i vjerujem da je također važno da izvješće bude u skladu s određenim elementima budući da izvješće uključuje ne samo kruzere nego i e, unutarnje plovne puteve, e, e, plovidbu uz obalu i sve ostale aspekte. Postoji tu naravno i međunarodni aspekt, a posebna je povezanost recimo preko ljudi koji rade u e, jednoj e, vrsti tog prometa i onda prelaze u drugu. E, vjerujem da bismo mogli i pomoći e, izvješću da možemo e, također dati informacije o projektima koje smo financirali. E, imamo i situaciju s pravima putnika koje bi ja bi se trebalo čuvati i vjerujem da će nam kolege dati još informacije o tome kako se sve ovo može poboljšati. Hvala. Sada zaključno dajem još riječ izvjestitelju Keithu Tayloru. Eh? No, dakle, došli smo do moje posljednje riječi. Hvala vam lijepo. I eh, hvala na dobrom prijemu ovog eh, izvješća. Ja sam uzeo k znanju vaše komentare, te samo također e, vidio da su neki od vas e, i zabrinuti, pogotovo za, u vezi agencije za unutarnje plovne puteve ili e, unutarnju plovidbu. Sigurno je to interesantno, a važno je i imati dosljedan pristup kroz agenciju koja se bavi različitim organizacijama. Mislim da možemo e, o tome i e, kasnije razgovarati. E, osim toga, hvala vam na svemu što ste rekli o tome što plovidba može ponuditi, kao što na primjer smanjenje zagušenja prometa u, prometa u gradovima. I što se tiče treninga ili e, edukacije, komisija je to spomenula, ja sam potpuno suglasan s tim. Jutro smo govorili o e, plovidbi, o profesionalnim e, kvalifikacijama, razgovarali smo o tome sa stručnjacima i kolegama vjerujem da ukupna ambicija ovog i namjera ovog e, izvješća je da se putuje pametnije i zelenije. E, I e, a mi ćemo uzeti k znanju sve ono što ste vi predložili. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je 23. lipanj do 12, 23. lipnja do 12 sati. Time zaključujem sjednicu odbora. Sada nastavljamo sa sastankom koordinatora, zatvorenom za javnost i zato ćemo pričekati minuticu da oni koji nisu pozvani da sudjeluju na ovom sastanku napuste dvoranu.